pričekali smo da se svi okupimo, da svi budu na broju. Dame i gospodo, želim vas srdačno pozdraviti na prvom sastanku u proljeću, a za nas u odboru za poljoprivredu, općenito o poljoprivredi, proljeće je važno godišnje doba, a također predstavlja i izazov za naš odbor. Kao što znate, većina nas je neizravno ili izravno povezana sa poljoprivredom. Tako da vas pozdravljam na početku proljeća. Evo prelazimo na dnevni red. Dakle, kao prvo slijedi nam usvajanje zapisnika. Današnji sastanak se prenosi streamingom putem interneta. Imamo prijevode na sve jezike osim estonskog, malteškog i slovačkog i kao što sam već najavio na samom početku sastanka, naš je povjerenik ovdje, tako da ga želim pozdraviti. Evo, pozdravljam povjerenika Andriju Kajtisa. je zadužen za važno područje, važne tematike koje su povezane sa sigurnošću hrane. I također on se bavi i važnim pitanjima o kojima mi raspravljamo ovdje na odboru, no i drugom problematikom poput one o kojoj ćemo razgovarati u petoj točki dnevnog reda a to je bakterija koja zahvaća masline. Evo kao što sam napomenuo, pred nama su prijetnje, izazovi i zbog toga upravo pozdravljam povjerenika i također cijelu njegovu pratnju i budući da kasnimo, odmah predajem riječ povjereniku. Izvolite. E, moment. Dziękuję, moment, moment, moment. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich möchte natürlich nicht den Kommissar an seiner Rede stören. Äh, se, imam samo jedno pitanje. Ja sam podnijela zahtjev za izmjenu dnevnog reda. Da li ga trebam sada podnijeti ili to kasnije učiniti? Samo ne želim da to bude zaboravljeno. Pa obično to radimo na samom početku sastanka no ako se slažete, onda ćemo uzeti to na razmatranje nakon izlaganja povjerenika. Hvala lijepa. Drago mi je što sam ovdje pred odborom za poljoprivredu i doista mi je drago što ćemo danas razgovarati o nizu pitanja o zajedničkog interesa na području prehrambene sigurnosti. Prošli je gotovo pet mjeseci otkako je nova komisija započela s radom. I od tada sam ja razmotrio političke smjernice predsjednika Junkera i to povezao sa svojim mandatom i razradio sam i razmotrio priopćenje Digi Senko o tematikama za koje sam zadužen i mi smo razradili na temelju toga prioritete za dva glavna stupa kojima se bavimo, odnosno zdravstvo i prehrambenu sigurnost za sljedeći mandat, za sljedeći saziv. Evo, razradit ćemo jednu viziju za sljedećih pet godina i nadam se da ćemo u budućnosti imati zajedničke redovne sastanke o stanju zdravstva u Europi uz priopćenja o sigurnosti hrane i pregled ovih politika povezanih sa zdravstvom i sigurnošću hrane u svim zemljama članicama jer bi to trebalo optimizirati dodanu vrijednost na europskoj razini. Također, održao sam brojne sastanke sa kolegama povjerenicima i članovima europskog i nacionalnih parlamenata, ministrima, dionicima, nevladinim organizacijama i civilnim društvom. To su bili doista konstruktivni sastanci, no bilo je i nekih teških susreta u kojima se raspravljalo o teškim pitanjima, ali se to pokazalo također plodonosnim. Pomno sam saslušao ono što su mi govorili sugovornici. I te razmjene mišljenja su bile doista upoznavanje sa stvarnim stanjem stvari. Danas e, vam želim e, kupiti, e, pružiti jednu cjelokupnu sliku o trećem stupu koji sada dovršavamo u komisiji, no prije toga želim sagledati neke temelje naših uloga, našeg posla. Mi smo dio istoje institucije i temeljimo naš rad na istoj pravnoj osnovi, a to je članak 186. ugovora o funkcioniranju Europske unije koji zahtjeva od svih institucija i zemalja članica Europske unije osiguranje prave razine u zaštiti zdravlja ljudi i također definiranje i provedbu svih europskih politika i aktivnosti na tom području. To je naša zajednička odgovornost. Naravno, svi imamo svoje prioritete, a za mene oni proizlaze iz misije predsjednika Junkera i također iz eh, izbornog programa. Dopustite mi da kažem eh, kao bivši zastupnik u parlamentu koji je pravo tamo 20 godina, poštujem vaš mandat koji dolazi od građana, od glasača i podsjećam vas da smo svi europski građani i također da smo ovdje kako bismo postigli poboljšanje unapređenje života u ovih pet godina, tako da do sljedećih izbora ne samo moramo pokazati da smo sposobni unijeti pozitivne promjene, nego moramo i pokazati da se ne bojimo i napredovanja ekstremista. No, da pređem na svoje prioritete. Moram se pobrinuti, naravno, da su oni u skladu i sa potrebama i očekivanjima glasača, birača. I osim toga postoje i zakonodavni prijedlozi na koje ću se kasnije vratiti, a uz njih ja sam e, i izvorio prioritete iz područja sigurnosti hrane, odnosno upravljanje krizama, bolje zakonodavstvo u području prehrambene sigurnosti, također odredbe o e, gmo ovima i također endokrinim disruptorima i antimikrovskoj otpornosti, dobrobiti životinja, E, otpadu iz prehrambene industrije o označavanju hrane. No, dopustite sada da to pomnije razmotrimo. Želim započeti sa prvim zadatkom koji mi je povjerio predsjednik Juncker, a to osigurava da će komisija uvijek podupirati europske kapacitete nošenja sa kriznim situacijama. Evo vidite ovdje svinsku groznicu u Africi i sadašnje stanje stvari, Europska unija već ima najviše sigurnosne standarde hrane u, u, u svijetu, a moj je najvažniji zadatak da očuvamo to stanje stvari i da suzbijemo krizu u ovom području. To je moj svakodnevni posao, a druga moja misija je pojednostavniti postojeće zakonodavstvo. Ova komisija želi smanjiti administrativno opterećenje u postupcima kada je riječ o našim proizvođačima hrane. Treće pitanje je neusklađenih e, prehrambenih proizvoda iz e, uvoza i to je pitanje koje zahvaća sve, e, sva područja, odnosno naročito poljoprivredno prehrambenu industriju. Želimo poduzeti mjere protiv onih koji ne poštuju naša pravila i koji se bave prijevarama. Nakon što dovršimo reviziju odredaba o službenom nadzoru i kontrolama, želim se posebno pozabaviti pitanjem e, neusklađenih e, i lažnih proizvoda, naročito onih koji sve više dolaze iz trećih zemalja. Kako bismo iskorijenili te prakse, trebamo također potporu drugih e, tijela poput carine, poreznih inspektora i tako dalje. A sada e, prijeđemo na e, najjasnije obećanje, odnosno GMO. Kao što znate, dogovorili smo kako krenuti dalje kada je riječ o uzgoju GMO proizvoda i to ponavljam pred ovim parlamentom. To pokazuje da i u ovom teškom i osjetljivom predmetu znamo i možemo ponuditi doista ambiciozna rješenja. Naš sljedeći izazov e, prema političkim smjernicama predsjednika Junckera je revizija procesa odobravanja za genetski izmijenjene usjeve i to uključuje također i reviziju procesa odlučivanja koja je u tijeku i koja će biti dovršena i objavljena do kraja travnja. Europska unija je stalno tražila da se izađe više u susret očekivanjima građana i želim se e, radovati konstruktivnom dijalogu sa parlamentom i rješenju koje će opravdati i demokratski izabrana tijela. I okrenimo se endokrinim disruptorima. Prije dva tjedna smo imali tu raspravu na plenarnoj, tako da ne bih e, htio više ulaziti u ovo pitanje. Ne dopustite da ponovim e, svoje obećanje da ćemo brzo djelovati, to transparentno i stavit ćemo na prvo mjesto naše sugrađane. Također je već u tijeku i procjena učinaka i nadam se da ćemo i dalje zadržati istu razinu svijesti o tom pitanju i da ćete sudjelovati u raspravama koje želimo održati sa zainteresiranim zastupnicima europskih parlamenta 23. travnja kao da ćete i sudjelovati u javnim konferencijama koje će se održati kasnije. Još jedno važno pitanje je antimikrovska otpornost znam da e, trebamo očuvati antimikrobike. To su važna sastavnica instrumenta kojima raspolažemo u suzbijanju bolesti, no jednako sam svjestan toga da je učinkovitost ovakve vrste liječenja sve manja i zato što se ona izlouporabi i prečesto primjenjuje. Zbog toga sam e, suzbijanje otpornosti na antimikrobike prepoznao kao jedan od prioriteta. Imamo brojne inicijative koje se odnose na to i o kojima smo već raspravljali. Imamo prijedlog e, o antibioticama u bogačenom krmivu i također i o drugim veterinarskim e, lijekovima. Kada je riječ o krmivu, drago mi je što predložene mjere da se uvede zabrana za preventivnu upotrebu e, antimikrobiotika E, čini se da je da išla na veliku potporu i također e, želim vam e, predstaviti sadašnji plan suzbijanja antimikropske otpornosti koji istječe 2016. godine koji je sada u tijeku. Treba ćemo poduzeti daljne korake kako bismo nastavili raditi na tome i ponavljam svoje obočanje da ću se zalagati za dijalog i također da želim sazvati konferenciju na visokoj razini o tom pitanju kako bismo procijenili koje bi se dalje mjere trebale poduzeti. Kada je riječ o dobrobiti životinja, sadašnja strategija o dobrobiti životinja će e, doći kraju do kraja godine i mnogo je ostvareno na ovom području. Europska unija predstavlja model u svijetu za standarde dobrobiti životinja, a istovremeno ipak sam svjestan činjenice da treba riješiti brojna važna pitanja, naročito kada je riječ o provedbi zakonodavstva. Postoje razne opcije, i razni putovi kojima možemo okrenuti od predlaganja novih zakona ili bolje primjene načela subsidijarnosti ili uvođenja novih propisa kako se približavamo zaključku, u zaključenju strategije dobrobiti životinja ja razrađujem sada krajnje, e, dalje koreka koje ćemo predložiti, no prije nego što krenemo dalje ja ću podnijeti ovo važno pitanje na razmatranje kolegama u kolegiju povjerenika. Također, kada je riječ o bacanju hrane, kao što znate, ja sam naslijedio potpunu nadležnost u ovom području i to je pitanje koje ima E, prioritet u globalnoj raspravi u kontekstu ekspoa koji će se otvoriti u Milanu za manje od šest tjedana. Kada razmišljamo o budućnosti ove politike i daljem razvoju iste i također e, u okviru kružnog gospodarstva, to je svakako važno pitanje. I na kraju nekoliko riječi o označavanju hrane. Osjetljivost potrošača na porijeklo hrane koju jedu svakako je porasla u posljednjih nekoliko godina i u ovom smo domu također e, dali prednost obaveznom označavanju prerađenog mesa, odnosno mesnih prerađevina, no prema studijama potrošači nisu spremni platiti dodatno za te informacije, tako da za sada nisam potpuno uvjeren do koje mjere bih trebao nalagati obavezno označavanje na europskoj, paneuropskoj razini. Dopustite mi sada da kažem nekoliko riječi o predmetima koji su u tijeku i koje sada razmatramo ili koji su u zakonodavnom postupku. Započet ću sa prijedlogom o zdravlju životinja. Ovdje sam zadovoljan do sada ostvarenim napretkom u trijalozima i želim zahvaliti predsjedniku, kolegama i naročito izvjestiteljici gospođi Paulsen na konstruktivnim naporima kojima je bio cilj riješiti otvorena pitanja u ovom predmetu. Ovime želimo poboljšati standarde zdravlja životinja i također pojednostaviti sustav otkrivanja i nadzora prenosivih bolesti. Moram dodati ovdje da taj prijedlog ne želi urediti veterinarske lijekove ili zdravlje životinja kojima ćemo se baviti u odgovarajućem okviru. Prijedlog komisije uredbe o, o uzgoju, o stočarstvu također e, želi urediti i e, križanje životinja i proizvode iz stočarstva, a također i osigurati održive programe stočarstva i očuvanje genetskog resursa. Želim e, čestitati gospodinu izvjestitelju, gospodinu Dantonu, što je uspio spriječiti neopravdano proširenje područja primjene ovoga prijedloga u raspravama sa parlamentom i u odboru za okoliš no također trebamo pozorno razmotriti je li poslovni nastan nešto što treba ograničiti iz drugih razloga osim e, zaštite genetske raznolikosti. Prijedlog komisije nastoji ojačati protektivne mjere protiv e, kuge biljaka, e, protiv štetočina i drago mi je što je parlament pristao uz taj cilj. Nadam se da ćemo i sigurno da ćemo iznaći kompromis e, sa e, komisijom i sa vijećem u nadolazećim trijalozima. E, kada je riječ o zdravlju biljaka, siguran sam da ste svjesni zabrinjavajuće situacije koju uzrokuje ksilela fastidioza. To je nova bakterijska bolest, bolest koja zahvaća sve proizvodne sektore u regiji Apuliji na jugu Italije. Prema stručnjacima najmanje 10% svih maslina u okolici grada Leće gdje poljoprivreda u velikoj mjeri ovisi o proizvodnji maslina je pogođeno ovom e, bolešću. Također Stručnjaci su nedavno zaključili i da bi loza također mogla ostati zahvaćenom ili prijenosnik ovakve bolesti, a sada trebamo očuvati poljoprivredno gospodarstvo u pogođenom području i trebamo spriječiti dalje širenje te bolesti. Izbliza pratimo razvoj situacija, također tražimo i preventivne mjere kako bi se spriječilo širenje te bakterije i kako bismo je sveli pod kontrolu. Ja namjeravam posjetiti zahvaćeno područje oko grada Leče u Italiji i važno je saslušati one koji su pogođeni ovom bolešću i pokazati da Europska unija nastoji riješiti taj problem. Također ću posvetiti istu pozornost suzbijanju raznih patogenih eh, bakterija, recimo tu je primjer kampilobakterije, a to je problem koji valja riješiti. Imamo u 200.000 tisuća slučajeva u Europi prošle godine i 80% e, poljoprivrednih e, farmi je zahvaćeno i ja se želim posvetiti rješavanju ovog sve većeg problema i radujem se mogućnosti razmjene mišljenja sama o ovom sve više zabrinjavajućem predmetu u bilateralnim sastancima sa nekima od vas. I na kraju dopustite mi da ukratko spomenem TTIP želim e, ponoviti još jednom naš stav, odnosno neće biti kompromisa o europskim standardima sigurnosti hrane. Nećemo trgovati našom visokom razinom sigurnosti hrane koju smo uveli upravo kako bismo zaštitili naše građane. I također e, trebamo ostati čvrsti kada je riječ o odnosima sa Rusijom i kada je riječ o mogućem ponovnom otvaranju izvoza hrane ne smijemo i ne možemo prihvatiti, niti, prihvatiti ni jednu situaciju u kojima bi se mogli primijeniti različiti uvjeti u raznim zemljama članicama. Kada je riječ o fitosanitarnom području e, i izazovi iz Rusije su sve veći i unatoč našem uspjehu u ograničavanju zemljopisnog širenja finske groznice Rusija ipak ima neproporcionalnu zabranu izvoza živih svinja eh, iz Europske unije. Zbog toga je komisija pokrenula postupak rješavanja sporova eh, sa Rusijom i sa Svjetskom eh, trgovinskom organizacijom u interesu Europske unije kao cjeline. Također vas želimo uvjeriti da osim ako Rusija ne bude poštivala međunarodna načela regionalizacije kada je riječ o u trgovanju europskim e, sinjskim proizvodima, mi ćemo dovesti taj predmet kraju. I e, kada je riječ o potpori onim gospodarstvenicima koji su pogođeni ovom zabranom, surađujem sa povjerenikom Hoganom kako bismo usvojili potrebne mjere. Osim toga, surađujem sa ostalim povjerenicima kako bismo otvorili moguća tržišta u trećim zemljama koja su iz nekog e, razloga uvala zabrane našim e, proizvodima i to je potrebno riješiti na političkoj i tehničkoj razini. E, gospodine predsjedavajući, evo sada sam izneo svoja stajališta o različitim zanimljivim temama za ovaj odbor, a naš je zajednički cilj osigurati visoke standarde sigurnosti hrane za europske građane. Zbog toga Trebamo unaprijediti sva ova pitanja i dopustite mi da istaknem da će naš uspjeh ovisiti o zajedničkim naporima. Samo ćemo na taj način ostvariti pozitivne rezultate i mm, u pet godina, za pet godina ćemo moći reći da smo to učinili ne samo zato što smo željeli, nego i zato što smo htjeli. Unatoč u protivnim mišljenjima. Nadam se da ćemo moći raditi u duhu suradnje i u interesu naših građana. Sada iščekujemo vaša viđanja, vaša mišljenja o ovim pitanjima. Hvala vam lijepa. Bardzo dziękuję. Panie pan wiele... Hvala lijepa gospodine povjereniče. Doiste ste e, naveli veliki broj problema E, odnosno iznijeli veliki broj informacija. To doista nismo danas očekivali. Hvala vam lijepa. Mnogo kolega se javilo za riječ jer e, mnoge su teme načete. Zato ćemo se pridržavati sljedećeg načela. Koordinatori dvije minute, a svi ostali samo jednu minutu molim vas da ne ponavljate ono što je već rečeno prije nego što ste vi došli na red kako ne bismo gubili vrijeme. Gospodin Dest, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, hvala lijepa gospodine povjereniče što ste došli danas na odbor Agri. E, zbog vremenskog ograničenja ograničit ću se samo na jednu temu, a to je rezistencija na antibiotike. E, u poljoprivrednici u Europi moraju, imaju ogromnu odgovornost i moraju je biti svjesni u Njemačkoj imamo monitorik nadziranje upotrebe antibiotika e, i e, tu se sve dokumentira do zadnje pojedinosti i na temelju toga se mogu izlačiti zaključci e, o tome koji su uzroci, tko je odgovoran za tu rezistenciju na antibiotike takva rezistencija za sada u ljudskoj medicini ne postoji i zato bi se možda trebalo razmisliti o tome da se i u ljudskoj medicini e, radi takva dokumentacija, detaljna dokumentacija upotrebe antibiotika. U e, veterinarskoj medicini E, antibiotici upotrebljavaju 1% slučajeva, u ljudskoj u 47% slučajeva. Zato vas molim da se na to obrati velika pozornost. Želim vam zahvaliti gospodine povjereniče što ste najavili da ćete e, usko surađivati sa Europskim parlamentom. Ja sam već imao priliku upoznati vas i cijeni vas kao jednog e, objektivnog e, i konstruktivnog e, povjerenika i veselim se buduće suradnje u sljedećih pet godina e, s vama. Hvala lijepa. Riječ ima Rebeka. Zahvaljujem gospodin Rebeka. Ja bih također htio postaviti pitanje komisiji. Budući da komisija želi nametnuti čupanje biljaka bez obzira na to koliko je bolest napredovala i budući da tu postoji zabrana sađenja novih maslina, Vidimo da u nekim područjima ova mjera nije bila efikasna zato što su druga stabla onda zaražena i zaražena su i tampon područja. Dakle, fitosanitarna situacija je vrlo teška. Osim toga, moramo i e, nešto učiniti što se tiče e, transporta. Komisija inzistira na tomu da se iščupaju e, sve biljke, posebice masline, koje predstavljaju većinu zaraženih biljaka. Ali tu će proizvođači imati i gubitke zbog ovakve mjere koje će se primjenjivati. I zbog e, veličine zaraze i zbog toga što bakterija dolazi iz Kostarike, ja se pitam kako ćemo kompenzirati gubitke proizvođača, budući da će tu biti e, uključena velika brojka biljaka, da će tu biti velike, teške gospodarske posljedice. Imajte na umu to da postoje plastenici koji su zaraženi i zato taj fitosanitarni problem mora biti riješen na kvalitetan način. Moramo imati na umu da se radi o hitnom stanju. Mi trebamo pravi pravcati akcijski plan. Također trebamo i istraživanje kako bismo mogli što prije intervenirati u zahvaćenim područjima. Na primjer, mogli bismo imati selekciju nekih vrsta maslina koje su otpornije na ovakvu bakteriju kako bismo izbjegli kontaminaciju drugih područja. Dakle, opća uprava za istraživanje trebala bi predložiti neka rješenja za ovu specifičnu bakteriju kao što je to u prošlosti učinila za slične probleme. Hvala. Gospodin Pročovski. Panje przewodniczący. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i gospodinu povjereniku u ime kluba zastupnika ECR-a, želim vam srdačno dobrodošlicu. E, doista ste govorili o vrlo važnim, temama za funkcioniranje Ruske unije, naime o sigurnosti hrane i mi se tu nadamo da ćemo tu doista postići e, uspjehe na tom području. Imam neka pitanja. Kao prvo, e, ja još imam neke sumnje što se tiče svinske e, kuge i zaraze koja se širi prema Europi sa istoka iz Rusije naravno da je uveden embargo dakle s jedne strane e, zaraza je primijećena u Rusiji na što smo mi uveli embargo, a potom je Rusija pak zabranila uvoz e, mesa iz Europske unije. Dakle, situacija je teška, poljoprivrednici su e, imali velike štete i zato sam htio pitati o, o odštetama, jer e, poljoprivrednici na istoku Europske unije su tu, tako reći, na fronti i e, izloženi su e, još uvijek velikim opterećenjima koja se nikako nisu smanjila. E, potom što se tiče tradicionalnog ubijanja životinja, meso koje se na taj način dobiva zapravo nije baš pogodno za ljudsku upotrebu. Dakle, ljudi koji ne žele jesti meso takvih životinja, to međutim ne mogu izbjeći. I tu se postavlja e, pitanje kako taj problem riješiti obzirom da je meso u opticaju. Nadalje što se tiče kastracije svinja, Europski parlament se je e, izrazio svoje stajalište da bi do 2018. trebalo potpuno ukinuti e, kastraciju svinja i moje pitanje je kako ćete to e, realizirati. Hvala. Gospođa Paulsen ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mm, ja moram reći da je jako lijepo što je povjerenik e, danas ovdje kod nas. Tema rezistencija na antibiotike, e, te teme se još jednom želim dotaknuti. Mislim da ne moram još jednom objašnjavati o čemu se tu radi, svi to vrlo dobro znate. E sad, situacija je takva da gotovo cijeli lanac tu moramo zapravo obuhvatiti e, obuhvatiti jedan element tu međutim još uvijek nedostaje naime zakon o zajedničkoj brizi za životinje to se ne može jednostavno prepustiti na čelu subsidijarnosti, jer e, ako bi tako učinili došlo bi do još većih razlika na našem jedinstvenom tržištu. E, u okviru pregovora o TTIP-u u SAD-u e, se diskutira o tome da se, e, da se i tamo e, treba odustati od upotrebe antibiotika u životinja ako želimo da europske zemlje imaju e, jednake šanse u pregovorima e, o TTIP-u, mi moramo zadržati naše visoke standarde i nisku upotrebu e, antibiotika usporedbi sa američkim tržištem. I na kraju želim reći sljedeće, nemojte zaboraviti da je sretna svinja dobra svinja svinja koja, kojoj je potrebno malo ljekova e, i ona je istovremeno i rentabilna svinja. Hvala lijepa. Hvala, hvala lijepa. E, sljedeća riječ ima gospođa Senra, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, zahvaljujem vam što ste došli na odbor Agri. Vaši prioriteti e, i e, prijedlozi koje ste nam prezentirali vrlo su zanimljivi. E, ima puno toga o čemu bih mogla pitati, ali ograničit ću se na genetski izmijenjene organizme, GMO. Dakle, kako ćete osigurati da e, ne dođe do širenja, odnosno kontaminacije susjednih polja polenom sa GMO polja. E, dakle, taj postupak e, izdavanja odobrenja za sijanja GMO, e, kako tu izgleda zaštita susjednih e, polja i kako se mogu zaštititi pčele, kako one ne bi bile žrtve sijanja GMO i kako će se izbjeći prenos e, kontaminacija, prekogranična kontaminacija države u, u državu. Što se tiče E, TTIP-a rekli ste da neće biti nikakvih e, smanjivanja naših standarda. E, onda u slučaju da dođe do zaključivanja tih ugovora sa Kanadom i SAD-om, da li će biti regulirano da se zabrani prodaja proizvoda iz sad i Kanade koji potiču na primjer od životinja koje su e, dobivale pri uzgoju hormone ili od kloniranih životinja. Sljedeći govornik, gospodin Hoezle, izvolite. Ja se također bavim temom antibiotika. Vi ste rekli da se EU mora baviti tom temom, međutim E, ono što mi nedostaje u paketu za e, veterinarske lijekove. Nedostaje mi jedna strategija minimizacije upotrebe e, antibiotika. Ja vjerujem da sadašnji, sadašnja situacija nije održava, održiva. Moramo smanjiti na minimum upotrebu medikamenata, a ja to ne vidim u ovakvom paketu kakav nam je do sada prezentiran. Druga stvar, pesticidi. E, ja se bojim da ćemo sada doista e, u vezi sa TTIP-om, da će se taj postupak odužiti. Zapravo je trebalo to se skupa biti dovršeno 2012. Međutim, sad postoji rizik da će se to oduljiti, a to je suprotno onome što je parlament tražio danas je objavljeno da je glifosfat na popisu e, kancerogenih e, tvari. E, možete li nešto reći o tome? Imao bih još jedno pitanje o odobravanju GMO. 22. travnja ćete prezentirati e, jedan dosje, možete li nam već sada odati e, neke tajne o tome kako će se e, kako će se izbjeći to da se da Europa bude jedan šareni patchwork različitih regulativa od države do države i od regije do regije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Enju ima riječ. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. E, želim govoriti o endokrinim e, disraptorima koji su e, sastojci u herbicidima i to od 1967. godine. Ja osobno sam ih upotrebljavao i to sam od početka priznavao. Nisam bio osobito dobro zaštićen, ali evo još sam tu. Postoji E, ogroman broj alata koje poljoprednici upotrebljavaju i koji sada nestaju ili su već nestali bit ćemo prisiljeni upotrebljavati puno manji e, broj alata što bi moglo dovesti do velikih problema hortikulture Dakle, što će se dogoditi? Jednostavno ćemo morati uvoziti te e, hrane iz drugih zemalja koje upotrebljavaju te materijale. E, u Velikoj Britaniji izloženost pesticidima se ne smatra velikom opasnošću. Izloženost pesticide, međutim, veliki je problem Dakle, što se tiče kampilo baktera, ja se nadam da je svima jasno da je vrlo teško kontrolirati tu bakteriju, osobito u zemljama sa toplijom klimom. I ako će komisija e, predlagati zakon u vezi s tim e, mediteranske zemlje će biti u težoj situaciji nego sjevernoevropske zemlje e, rješenje tog problema je zapravo u rukama osobe koja će kuhati pilatinu ako se ona dobro skuha problem je time riješen hvala lijepa a sada na samo jednu minutu Gospođa Herens Garcia, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, hvala lijepa što ste danas e, na odboru Agri. Što je sa borbom protiv bolesti? To je velika, velika briga i naša je odgovornost u tom području velika. E, ksilela fastidioza, imamo i bolesti e, citrusa, mislim da bismo trebali imati pozitivnu listu zemalja i regija na svijetu koje su slobodne od tih bolesti. Je li to e, način kako dalje, kako bismo onda trgovali samo sa tim zemljama? E, na taj način bismo izbjegli uvoz tih e, bolesti u Europsku uniju. Dalje bih vas htjela pitati o tehnologiji i GMO biljkama. Postoje glasine da ćete E, koncem travnja e, podastrijeti jedan prijedlog u vezi s time i da će se tu radi o nacionalizaciji e, dakle da će svaka zemlja članica moći raditi što hoće u pogledu GMO-a. Neće li to biti teško obzirom da imamo jedinstveno tržište neće li to dovesti do poremećaja u cijeloj Europskoj uniji? Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Kalinovski. Hvala lijepa gospodine povjereniče, još uvijek pregovaramo sa Japanom. E, također i o nekim dijelovima koji spadaju u vašu nadležnost. Mi znamo da postoje zemlje koje jednostavno ne mogu izvoziti e, u Japan zbog svinske groznice. E, također u rujnu prošle godine smo obavješteni da komisija želi revidirati higijenski paket i da se želi povećati katalog mogućnosti za obavljanje klanja na farmama osim pilića i kunića i za druge životinje kako bi se omogućila prodaja na lokalnim tržištima. Što vi mislite o tome? I nadalje što se tiče fitosanitarnih e, propisa u Europskoj što se na tom području događa? Hvala lijepa. Gospođa Hazerka ima riječ. Hvala lijepa. E, lijepo je što je gospodin povjerenik danas s nama. Ima veliki broj tema koje su zanimljive, ali ja vjerujem da je uzrok velikog dijela tih problema e, u načinu kako zapravo držimo životinje u Europskoj uniji. Vidimo sve veću intenzifikaciju uzgoja, sve veći broj životinja koje su e, na hrpi skupa u objektima, dakle u vrlo lošim uvjetima i želim, e, zanima me vaša procjena rizika koji e, su sastavni dio tako intenzivnog uzgoja. Vidimo porast rezistencije na antibiotike kao rezultat toga i zanima me da li se slažete sa mnom da bismo trebali e, prestati davati europske poticaje za takvo intenzivni e, uzgoj. Gospodin Kaputo, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući zahvaljujem povjereniče što ste danas ovdje s nama i zahvaljujem i na pristupu koji ste opisali u vezi sa dijalogom s Europskim parlamentom. O tome smo već govorili na prošloj plenarnoj sjednici. Govorili smo o endokrinim disruptorima. Dakle, vjerujem da ćemo i u buduće o tome govoriti kako bismo riješili veliki problem o kojem smo danas govorili. Međutim, ja također želim postaviti nekoliko pitanja koja su vezana uz otpornost na antibiotike. Želim nešto dodati vezano za ono što je rekla gospođa Paulsen. Imam dva specifična pitanja kako bih što bolje shvatio kamo se usmjerila komisija. Mi znamo da postoji velika raširenost ovakvih antibiotika i htio sam znati od komisije, saznati od komisije kako bismo mogli poboljšati odgovorno korištenje antibiotika koji se posebice koriste u ljudskoj medicini. Sljedeće pitanje. Hoće li komisija izbjeći to da veterinari mogu prodavati lijekove kao što se događa u nekim državama Europske unije. Na primjer, u Danskoj smo vidjeli da je došlo do pada prodaje ovakvih lijekova. Hvala. Zahvaljujem. Molit ću vas stvarno da se pridržavate zadanog vremena. Gospođa Miller, izvolite. Ja, Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, imam jedno pitanje u vezi sa kloniranjem kako e, komisija ocjenjuje provedivost označavanja e, namirnica e, od koje potiču otklonjene životinje u vezi sa uvozem i u vezi sa pregovorima o TTIP-u. Nadalje, što se tiče endokrinih disruptora, tu me osobito zanima, zanimaju invazivne vrste kao što su e, mušica e, mušica za e, ocat od višanja tu me zanimaju koje su aktualna saznanja u vezi sa borbom protiv tog nametnika. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Imam dva kratka pitanja. Prvo se odnosi na upotrebu pesticida tu smo zabranili neke tvari, neonikotinoide i potrebno je sada e, izvršiti procjenu učinka, međutim to je zapelo. Da li znate e, nešto o, hoćemo li u bliskoj budućnosti dobiti informacije o toj procjeni učinka za poljoprivrednike i sa kojim tvarima možemo računati da će se ih ponovo početi upotrebljavati. Drugo pitanje što se tiče antibiotika, što mislite o takozvanim rezervnim antibioticima? Da li ih treba upotrebljavati u poljoprivredi ili ne, ili možda još nemate formirano mišljenje o tome? Zahvaljujem. Gospođo Hujbuš, izvolite. Hvala lijepa. Frage zum... Gospodine povjereniče, imam jedno pitanje o e, dobrobiti životinja. Je li istina da će to područje u odnosu u okviru opće uprave Sante biti e, ukinuto? I drugo pitanje što se tiče e, GMO, jedna nova studija pokazala je da je da će e, nalaz EFSE što se tiče kukuruza 1507 da će se to morati izmijeniti jer polen ne leti samo nekoliko metara nego i nekoliko kilometara pa je tu potrebna nova procjena rizika kako će to izgledati sad što se tiče davanja odobrenja za kukuruz 1507 hoćete li dati to odobrenje usprkos ovim novim spoznajama i kada i da li će te nove spoznaje biti uzete u obzir kad se bude razgovaralo o e, davanju odobrenja za GMO sa EFSom hvala lijepa Zahvaljujem. Gospodin Bogović. Hvala. Poštovani povjereniče, kolege i kolegice, drago mi je što je povjerenik govorio o TTIP-u i o pregovorima. I zato želim upravo postaviti pitanje o tome transparentnost je bila na visokoj razini, ali sada u nekim dokumentima vidimo da su se neki sastanci održali zatvorenih vrata. Zato postoji čitav niz pitanja o kojima se raspravljalo e, iza zatvorenih vrata. Moje pitanje je, znači li to da možda nakon usvajanja TTIP-a u Europi mi nećemo više imati kulture koje će se uzgajati pomoću hormona ili što se tiče pesticida predviđa li se možda promjena u eh, pogledu mm, rezistencije protiv eh, antibiotika hoće li biti moguće koristiti neke antibiotike u Europi ili će se tu primjenjivati visoki europski standardi koji proizlaze iz prethodnih politika. E, mi naime strahujemo od toga da ako ne budemo pravilno odgovorili na ta pitanja i to pravovremenom, onda će se problemi nastaviti. Potrošači u Europi moraju imati zagarantirane visoke standarde koji će se i dalje primjenjivati. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin Stevaso. Hvala predsjedavajući. sigurnost hrane nećemo nikad imati bez slobode. Posljednjih nekoliko godina vidjeli smo da je došlo do mnogih skandala vezanih uz hranu zbog liberalne politike koju smo imali i zato što se trčalo za profitom, a ne za kvalitetom. Već nekoliko godina mi o tome govorimo. E, do toga je došlo zbog pritiska potrošača koji više ne žele jesti nekvalitetnu hranu. Zato bismo trebali porazmisliti o funkcioniranju unutarnjeg tržišta europski narod nije zadovoljan i zato se želi nametnuti centralizacija, jedinstveno odlučivanje i ograničenje slobodnog e, e, e, cirkuliranja robe u Europi. Ali sigurnost hrane je važnija. Mi trebamo dakle promijeniti našu politiku. Zahvaljujem. Gospodin Tarabela. Zahvaljujem što se tiče svih ovih pitanja kojih se dotaknuo povjernik, želim govoriti o označavanju hrane. E, što se tiče svježeg mesa, tu je došlo do napredovanja, ali ne što se tiče mesa u prerađenoj hrani. E, vidjelo se da je došlo do nekog otpora u prehrambeno poljoprivrednoj politici, a i potrošači traže veću opreznost. U Francuskoj smo proveli studiju 0,67% je dodatna cijena koja bi se trebala plaćati za dodatno označavanje hrane. Dakle, mogu se pozvati samo na to što je rekao prethodni govornik. Mi se temoljimo samo na zahtjeve industrije, a ne na zahtjeve potrošače. Kaže se da je tu bilo mnogo problema za sigurnost e, hrane, za dobrobit životinja, ali nitko ne želi jasno reći o čemu se tu radi. Zašto komisija ne može jednostavno zatvoriti dosije o kloniranju, onda ćemo prijeći na bolje upravljanje i to će biti možda najbolja moguća odluka. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Imam jedno kratko pitanje. E, uredba o sjemenu je e, od nje se odustalo i to je dobro. E, ono što bih ja pitala je da li je u pripremi novi prijedlog. Ja vas želim poduprijeti u tom da što se tiče stanara da u, vezi sa našom e, hranom da neće biti nikakvih ustupaka američkoj strani u okviru pregovora o TTIP-u. Ja, vas, e, ja vam čestitam na tome i e, to sam zapisala da ste to rekli i nadam se da ćemo doista zadržati naše standarde. Zahvaljujem gospodin Andriju. Zahvaljujem predsjedavajući. Nakon svih pitanja o kojima smo danas govorili, ja ću govoriti o sljedivosti mesa u prerađenoj hrani. Više od 90% potrošača traži od nas takvu sljedivost, a i stručnjaci traže od nas takav pristup. Govorili se o trošku označavanja hrane, u prerađenoj hrani, ali 2013. godine došlo je do zahtjeva u komisiji, nije bilo nikakvog odgovora, a sad ćemo imati studiju u vezi sa rizikom označavanja mesa. Što se tiče maslina, postoji kontrola uvezenih biljaka u Europsku uniju. Komisija je uvijek E, nije nikad htjela promijeniti strategiju kontrole koja se primjenjuje na Europske unije zato što Xylella fastidiosa je bakterija koja dolazi izvana, iz inozemstva i zahvaća cijeli sektor i uzrokuje velike štete u maslinarstvu. Zahvaljujem, gospođa Šlajer. Zahvaljujem, predsjedavajući. Kao prvo htjela bih se zahvaliti povjereniku na pregovorima s Rusijom e, vezano uz svinjsko meso. Posljednjih pet godina korištenje antibiotika smanjilo se za 50% u Nizozemskoj. Međutim, sada smo došli do minimalne razine. Ako bude došlo do još većeg smanjenja, uzgajivači kažu da neće moći opstati. To je također rekla organizacija veterinara. Naš državni tajnik trenutno provodi e, istraživanje, međutim plan za zaštitu zdravlja je također važan. Ponavljam, moramo imati na umu to da i životinje trebaju liječenje ne možemo ih zanemariti. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Melju, izvolite. Hvala lijepa. Hvala komesaru što je danas e, ovdje i na njegovom vrlo detaljnom izlaganju. I ja imam dva pitanja. Jedno se tiče e, upotrebe antibiotika u životinskom uzgoju. Njemačka tu ima vrlo sveobuhvatni monitoring, dakle mi točno znamo gdje je, kada i koja životinja je dobila antibiotike. Da li komisija namjerava proširiti takav monitoring na cijelu Europu kako bismo imali evropski monitoring i možda bismo u tom slučaju mogli bolje reagirati. Drugo pitanje se tiče GMO biljaka. Vi ste bili na tim pregovorima, e, na čemu vam želim izračito zahvaliti, tako da imamo jednu, jedan dobar rezultat, međutim još ima problema što se tiče E, bio poljoprivrede i upotrebe e, stočne hrane koja sadrži GMO sastojke, da li se tu može uvesti obaveza označavanja, odnosno neka kontrola koja bi to učinkovito spriječila? Ja Gospodine Sebastija, imate riječ. Hvala. Hvala, predsjedavajući, gospodine povjereniče. Imam nekoliko pitanja što se tiče dobrobiti životinja. Sve države članice, nažalost, ne primjenjuju uredbu 1929 u vezi s klanjem životinja. E, ovdje želim govoriti također i korištenje CO2 kako bi se svinje omamile prije klanja, ali tako i perad. E, međutim, postoje životinje koje se ne omamljuju prije klanja. To je pitanje što se tiče komisije. E, pokazalo se da u EU imamo porast broja sati za prijevoz životinja. Trebalo bi limitirati tu brojku na 8 sati. Što se tiče ksilele fastidioze i maslina, ja dolazim iz Valencije. Mi proizvodimo veliku količinu maslinovog ulja, ali i agrume, kao na primjer E, sok od naranče koji se koristi ovdje u parlamentu. Mi smo zainteresirani za uvoz iz Afrike. Što komisija predviđa? Hoće li predvidjeti uvoz iz ovih država kao prvi korak za izbjegavanje širenja bolesti? Zahvaljujem gospodin Dortman. Hvala lijepa. Ja sam također htio postaviti pitanje sa TTIP-om. E, prošli tjedan sam bio u Washingtonu sa odborom Envy i tema o kojoj smo dosta razgovarali je činjenica da Amerikanci nisu spremni nama, nas Evropljane gledati kao jedinstvenu Europsku uniju, nego nas E, dijele na pojedine zemlje članice u mnogim područjima, na primjer što se tiče odobravanja e, svinjetine iz Irske ili e, jabuke i kruške iz osam zemalja članice iz drugih ne. Dakle, ustanovili smo da su razlike E, između pojedinih zemalja, pojedinih saveznih država SAD-a velike, međutim nama ne bi palo na pamet da zabranimo uvoz iz jedne savezne zemlje Amerike, a iz druge odobrimo. E, kako gledate na to i na šanse da se naš sustav e, prizna, da ga Amerikanci priznaju? Pan Buda, Zahvaljujem gospodin Buda. Zahvaljujem predsjedavajući. Što se tiče svinske kuge i drugih e, bolesti, kao što su bolesti e, peradi i maslina, htio sam pitati sljedeći. Postoji li strategija za slinoku i šap što se tiče Rumunjske i Istočne Europe gdje je došlo do mnogih gubitaka u sektoru uzgoja životinja? Ako komisija ne bude snažno intervenirala, imat ćemo teške posljedice zbog gubitaka i zbog embarga s Rusijom i zbog toga će doći do dodatnih šteta u ovom sektoru. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Zahvaljujem predsjedavajući. Kao prvo htjela bih eh, se ispričati s povjerenikom zato što sam došla nešto kasnije. Eh, htjela sam čuti njegov uvodni govor, no zakasnila sam. ja sam izvjestiteljica eh, u pogledu veterinarsko-medicinskih proizvoda. Nažalost nisam čula vaš uvodni govor. Povjereniče, komisija je predstavila amandman eh, uredbe 726 iz 2004. Na temelju tog dokumenta se e, kontrola veterinarsko-medicinskih proizvoda odvaja od kontrole lijekova za ljude. E, smatrate li da je to odvajanje u neskladu sa načelom prava na e, zdravstvo? Dakle, na taj način se smanjuje kvaliteta medicinskih proizvoda koji imaju djelatne tvari koje su iste koje se koriste u lijekovima za ljude, Sama ta inicijativa e, da se podijeli agencija za ljekove e, upitna je. Što biste mogli reći u vezi s opravdanjem za takvo što? Koji je pravi razlog za to odvanje? Jer stručnjaci ne shvaćaju zašto je do toga došlo. Ja sam španjolka i mi se jako brinemo zbog silele fastidioze kao što je kolega rekao prije mene. Koje su kontrole predviđene, pogotovo u budućnosti? Zahvaljujem. Zahvaljujem. I posljednji govornik, gospodin Federle. Zahvaljujem, predsjedavajući. Hvala lijepa. vi ste se osobito koncentrirali na temu rezistentnost na antibiotike. i Ja vjerujem da bismo tu trebali učiniti korak e, naprijed. Dakle, koje su tu mogućnosti međunarodne suradnje? Naše e, postupanje s antibioticima unutar Europe, o tome se dosta sada govorilo, ali mi bismo trebali osigurati da se u Indiji, Kini i u drugim zemljama e, prestane sa neupotre, neodgovornom upotrebom antibiotika. Što vi kao povjerenik mislite, što bismo mi mogli učiniti na, internacionalnoj razini kako bi se taj problem e, riješio? Drugo pitanje, postoje važne inicijative E, na području istraživanja kako bi se našli novi antibiotici što komisija može učiniti kako bi koordinirala e, ta nastojanja e, u tim istraživanjima hvala lijepa zahvaljujem dame i gospodo time smo iscrpili popis govornika zahvaljujem što ste danas uzeli riječ zahvaljujem pojedinačno svakome od vas povjereniče Imate riječ za odgovor. E, druga točka na dnevnom redu tiče se ksilele, tako da možete i se dotaknuti tog pitanja. Hvala. Hvala, dopustite mi kao prvo da kažem da u tako kratkom vremenu ne mogu odgovoriti na sva pitanja. Ovo je doista važna rasprava i na ova pitanja treba dati detaljne odgovore. Na, e, kada je riječ o ksileli, nakon naše razmjene mišljenja održat će se posebna prezentacija DG Sante o tom pitanju i osoblje glavne uprave je spremno odgovoriti detaljnije na pitanja o ili fastidiozi. No, prikupit ćemo sva vaša pitanja i ako nemate ništa protiv, htio bih odgovoriti na njih u pisanom obliku na sva pitanja, zato jer ja želim unaprijediti naše okruženje suradnje i komunikaciju s vama. Dopustite mi da započnem s prvim pitanjima. Krenemo dakle od početka od pitanja gospodina Desa. Spomenuli ste antimikropsku otpornost i naravno kao liječnik svjestan sam ogromne važnosti borbe protiv antimikropske otpornosti i to je tema kojom se posebno bavim. Htio bih sagledati to pitanje sa dva aspekta, sa aspekta humane medicine, ali i sa aspekta veterinarske medicine, ali i zaštite bilja i tako dalje, jer smatram da trebamo imati jednu sveobuhvatnu strategiju za upotrebu antibiotika i to u svim područjima od životinske do humane medicine. Imamo nekih eh, dodirnih eh, točaka, recimo imamo zajedničke podatke o svim tim područjima, dakle iz eh, humane medicine, iz veterine i spreman sam raspravljati o našim politikama s time u vezi. Spomenuo sam e, reviziju našeg petogodišnjeg plana za otpornost na antimikrobike i to smo priopćenje izdali 26.2. ove godine. A ja osobno želim naglasiti da ću nastojati razraditi jedan sveobuhvatan pristup koji će se pozabaviti tim problemom e, i s aspekta humane medicine i s aspekta upotreba antibiotika u veterini. Ne mogu zamisliti da bismo to mogli ostaviti odvojenim. Bilo bi lijepo kad bismo svake godine mogli izdati priopćenje ili izjavu o stanju zdravstva i zdravlja u Europskoj uniji i kada bismo se mogli sporazumjeti o nekim pokazateljima ili temama koje su vezane sa antimikrobicima ili kroničnim bolestima i kada bismo mogli pružiti jednu sveobuhvatnu sliku, pregled kako bismo vidjeli koje je stanje stvari i kako bismo mogli dalje napredovati u smjeru smanjenja upotrebe antibiotika. Kada to kažem, trebamo ne samo pratiti smanjenje upotrebe antibiotika, nego i izmijeniti profilaksu i zabraniti upotrebu antibiotika u sprječavanju oboljevanja životinja i naravno trebamo razrađivati nove vrste liječenja, ne samo putem antibiotika. Moramo poticati istraživanje koje će nam omogućiti da se primjene novi instrumenti, nova sredstva u toj borbi. Evo, kao što sam rekao, trebamo jedan sveobuhvatan pristup e, i ja sam spreman e, uspostaviti dijalog e, sa stručnjacima za zdravlje, za veterinu i iznijeti jedan zajednički plan djelovanja, a naravno pozivam sve zemlje članice da nas slijede na tom putu. Vi ste iznijeli neke pozitivne primjere u Njemačkoj, a ja sam posjetio Nizozemsku i upoznao sam se sa njihovim dobrim praksama kada je riječ o zajedničkim bazama podataka o upotrebi antibiotika na svim e, poljoprivrednim gospodarstvima i također kada je riječ e, o mogućnosti upravljanja upotrebom antibiotika u bolnicama. Oni su također spremni razraditi jedan zajednički program e, i ujediniti snage. Htio sam reći da ću biti vrlo aktivan na terenu u nalaženju praktičnih rješenja za ove probleme. Također ću nastojati i poraditi na smanjenju upotrebe antibiotika. Uh, uh, Kada je riječ o pitanju gospodina Vojcehovskog o studiji klaonica, europsko zakonodavstvo dopušta e, klanje u okviru određenih e, vjerskih e, rituala i naravno to je u skladu sa obvezom poštivanja vjerske slobode što je također ugrađeno u Europskoj povelji o temeljnim pravima, no e, zemlje članice mogu također e, dodjeljivati izuzeća u tom e, smislu i naša strategija za dobrobit životinja traje od 2012. do 2015. godine i tom strategijom se komisija obvezala da će provesti studiju o pružanju potrošačima važnijih informacija o dobrobiti životinja. Ta je studija sada dovršena i na razmatranju je u komisiji. Naravno, u ovoj fazi nema još jasnih dokaza da se ovo izuzeće koristi u Europskoj uniji, budući da imamo malo podataka o tome, ali moramo prikupiti daljne podatke. Kada je riječ e, o zaštiti bilja, gospodin Garcia je postavio pitanje o upotrebi određenih tvari u Europskoj uniji. Ne smijemo pocijeniti važnost zaštite bilja. Prijedlog komisije jača zaštitne mjere koje se upotrebljavaju u uzgoju i također uvodi nove privremene mjere koje se primjenjuju na tvari koje imaju nepoznate rizike. Također istražujemo i mogućnost zajedničkog pristupa izdavanja dopuštenja trećim zemljama za izvoz u hortikulturi prema Europskoj uniji i također mogućnost uvođenja dodatnih e, ograničenja kada je riječ e, o najopasnijim, najrizičnijim biljkama. Trebamo biti proaktivni kada je riječ o zaštiti bilja zato jer znam da neke zemlje članice žele imati protekcionistički sustav uvoza, neke druge zemlje su protiv toga, a ja se naravno zalažem za otvoreni sustav. Naravno, jasno je da moramo biti proaktivni ako prepoznamo rizike u određenim eh, trećim zemljama moramo djelovati i zabraniti uvoz iz tih zemalja. About, eh, cloning, eh, of course, kada govorimo o kloniranju, označavanje mesnih proizvoda od životinja koje su potomci klonova. Naravno da ovaj prijedlog iznalazi ravnotežu između različitih e, sremljenja, naravno u okviru oblasti i institucija. Kada je riječ e, o označavanju takvog e, mesa, 2013. je to komisija razmatrala i provedena je studija, odnosno trebalo bi istražiti izvedivost takvih mjera. Znam da je glavna uprava AKRI pokrenula studiju o označavanju takvih mesnih proizvoda od klonova i njihovog potomstva u prosincu 2013. godine. I to se ne tiče toliko dobrobiti životinja, nego, odnosno životinja koje nisu uzgojene tradicionalnim stočarskim tehnikama. Gospodin Tarabella je postavio pitanje o označavanju porijekla proizvoda. Naravno, označavanje porijekla je doista raznoliko pitanje koje ima i daleko sežne posljedice, a u sadašnjem gospodarskom okruženju dužnost je komisije donositi odluke na temelju dokaza kada je riječ o obaveznom označavanju porijekla proizvoda. Komisija je uzela na znanje zahtjev Europskog parlamenta o obveznom označavanju mesnih proizvoda i razmišlja o daljnjim koracima. Pripremni radovi pokazuju da bi ta mjera mogla biti skupa i mogla bi opteretiti nadležne vlasti u nekim slučajevima. Zbog toga komisija smatra potrebnim nastaviti razmatranje tog pitanja kako bi se iznašao jedan razmjeran pristup i razmjerno rješenje. Uh, Pausen Gospođa Paulsen je postavila pitanje o otpornosti na antibiotike. Prijedlog eh, omogućuje Europskoj uniji poduzimanje mjera kada je riječ o zaraznim bolestima i to putem proaktivnog djelovanja. Time će pridonijeti i dobrobiti životinja i smanjenju upotrebi veterinarskih lijekova i antimikrobika. No, treba imati na umu da ovaj eh, prijedlog eh, sadržava samo jedan eh, element naše strategije za antimikrobike i zapravo pitanje veterinarskog lijekova je ključno u tome i također je ključna i farmakovigilancija. Zbog toga bih upozorio na neke amandmane ovom prijedlogu koje izlaze izvan njegovih okvira i prelaze u domenu veterine. Neki su od vas rekli da trebamo raspravljati o antimikropskim politikama na međunarodnoj razini. Naravno, svakako ne mogu zamisliti borbu protiv antimikrobne otpornosti bez da se ta pitanja postave na razini svjetske zdravstvene organizacije, ili na razini svjetske organizacije za zdravlje životinja i naravno u svim međunarodnim forumima. Jer tu sudjeluju i treće zemlje, Kina, Argentina, Brazil, SAD. I zato moramo postaviti ta pitanja na tim forumima i trebamo o njima raspravljati u našim odnosima sa trećim zemljama. I naravno da trebamo skrenuti pozornosti na, na naše više standarde sigurnosti hrane u odnosu na neke zemlje. Ovoga svibnja će se održati jedna svjetska konferencija svjetske zdravstvene organizacije koja će se baviti svjetskom politikom po pitanju antimikropske otpornosti i mi ćemo naravno izbliza pratiti te rasprave i izlaganja na konferenciji i nastojati vidjeti kako možemo poduzeti daljne korake na međunarodnoj razini, naravno. Kada je riječ o TTIP-u i onome što se može ostvariti u odnosima sa SAD-om, naravno naglašavam e, da o standardima ne pregovaramo. Oni nisu otvoreni za pregovore. Nismo spremni pregovarati o našim standardima sigurnosti hrane. Vi ste spomenuli da SAD ne prihvaća Europsku uniju kao cjelinu. Za nas je od temeljne važnosti da nas SAD prihvati kao cjelinu. Da pregovara sa cijelom Europskom unijom, a ne da SAD pregovara sa pojedinim zemljama članicama. To bi uništilo naše zajedničko tržište i zajedničku poljoprivrednu politiku, a naravno i naše zajedničke standarde. Kada govorimo o fitosanitarnim mjerama, želimo zadržati najviše moguće standarde i to smo i jasno iskazali u razgovoru sa SAD-om. Naši standardi sigurnosti hrane i fitosanitarni standardi su dva kamena temeljca od kojih se ne odstupa. Kada je riječ e, o biljnom reproduktivnom materijalu, u veljači 2015. godine komisija je povukla svoj prijedlog u vezi s time. Otvorena su još neka pitanja u sadašnjoj procjeni koja je provedena 2007. i 2008. E, godine, no E, neke nevladine organizacije su izrazile zabrinutost zbog strogosti sadašnjeg zakonodavstva kada je riječ o tim materijalima. Ja sam se u proteklih nekoliko mjeseci sastao sa svim nevladinim organizacijama koje su spremne za raspravu o novim pristupima biljnom reproduktivnom materijalu, ali sada raspravljamo sa svim dionicima o tome koje daljnje korake poduzeti. Postoje je dvije mogućnosti. Prva je prerada prethodnog prijedloga komisije i naravno izmjena nekih elemenata s mogućnošću da se razradi jedna djelomična procjena učinka izmjena i dopuna ili druga mogućnost je razrada novog prijedloga, a naravno to bi nam omogućilo da krenemo sa novom procjenom učinka. Naravno, to će zahtjevati određeno vrijeme, najmanje dvije i pol godine. Kada je riječ o glifositima, glifosfatima, oprostite, za vrijeme vikenda dobili smo prijedlog Međunarodne agencije za istraživanje raka kako bismo izvojili glifosfate kao kancerogenu tvar, naročito za ljude, što je vjerojatno. Glifosfati se često koriste, naročito u nekim GEM usjevima i to je sada na razmatranju. Budući da odobrenje istječe 31.12.2015. godine, EFSA to e, uvijek razmatra prije promicanja i e, razmatranja rezultata i istraživanja koje su sada u toku i koja bi trebala biti dovršena do kraja 2015. godine. Prema njemačkim podacima te se tvari ne mogu e, klasificirati kao karcinogene, a općenitije govoreći 2015. godine provešće se i jedna opća analiza postojećih e, zakona i propisa. Uh, speaking about nicotinoids. Mm, prijeđemo na nikotinoide. Nije predviđena studija učinka. EFSA je mm, pokrenula javni poziv za prikupljanje podataka i sada te kada analiza bude gotova, onda ćemo odlučiti o sljedećim koracima koje ćemo poduzeti. Uh, speaking about animal welfare. E, kada je riječ opet o antibioticima i dobrobiti životinja, mogu se ostvariti određeni rezultati na nacionalnoj razini. Ja sam osobno posjetio jedno uzorno poljoprivredno gospodarstvo u Nizozemskoj gdje se smanjuje korištenje antibiotika i to su saznanja koja se mogu i drugdje primijeniti i koja možemo također iskoristiti u razradi našeg pristupa. that I will ready to answer. Naravno, ponavljam da ću detaljnije odgovoriti i na vaša pitanja i u pisanom obliku, jer je to moja obveza. przepraszam, Hvala. Ispričavam se, gospodine povjereniče. Već ste odgovorili vrlo detaljno na mnoga pitanja i ako trebate to opširnije učiniti, naravno da ćemo vas zamoliti da tako i postupite. Svi znamo da uvijek možemo upućivati pitanjima povjerenicima, Tim više što je gospodin povjerenik vrlo otvorena osoba koja rado prima naše zahtjeve i rado sluša naša očekivanja. Dakle, hvala vam lijepa i nadam se da ćemo i dalje moći raspravljati o ovim važnim pitanjima koja se tiču i juga i zapada i o pregovorima u tijeku. Dakle, imamo mnogo tema za raspravu, dakle, iščekujemo i dalje da ćete biti spremni za dijaloga. sada mislim da možemo zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Želim vam još jednom zahvaliti. I ako dopuštate, predložio bih e, jedan kratak e, prekid od jedne minute. Hvala vam lijepa. Prelazimo sada na točku broj 5 na dnevnom redu. Ispričavam se. Gospođa Najhel želi uzeti riječ. Izvolite. Prekid je završen, evo bio je tu prekid samo iz tehničkih razloga, a sada ima gospođa Najhl. Cijenjeni gospodine predsjedatelju, e, imam jednu molbu i e, za vas i gospođu Köstinga koja je izvjestiteljica. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni. E, radi se o tome da smo dobili jako mnogo amandmana e, i e, izvjestitelji u sjeni e, trebaju malo više vremena i zato želimo zamoliti da glasanje odložimo sa četvrtka to bi meni, odnosno nama izvjestiteljima u sjeni jako, jako mnogo značilo. Eto, molimo vas da odložimo to glasanje. Dobro, to nije odluka koja je samo na meni i postoji određeni postupak koji je predviđen za ovakve slučajeve. Dakle, imamo li najmanje dva sastupnika koji podržavaju ovaj prijedlog? Ako je tako, molim ih da podignu ruke. Da, imamo. Evo, imamo četiri zastupnika koji podržavaju ovaj prijedlog. Što kažu koordinatori? Koordinatori nam trebaju također priopćiti svoje mišljenje. Gospođa Kostinger, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. E, mene malo čudi da gospođa Neuhl nije uspjela e, izaći na kraj s tom količinom posla. E, mi smo taj predlog komisije dobili već 2013. i e, Evropski Europski parlament je već odavno počeo raditi na tome. Dobili smo 460 amandmana E, dakle, tu se radi o izvješću na vlastitu inicijativu, a ne o zakonodavnom izvješću. E, izvjestiteljica u sjeni iz kluba zastupnika socijalista je od početka bila uključena u sav taj rad. Mislim da smo uspjeli e, formulirati formulirati 29 kompromisnih amandmana što je po mom mišljenju veliki uspjeh. Dakle, ja bih doista predložila da ne odlažemo glasanje. Do petka prošlog tjedna bili su, bio je rok za amandmane. Socijalisti su uložili još 20 amandmana i mi smo ih koliko god je to bilo moguće uključili u e, definitivni e, nacrt teksta u demokraciji nije moguće uvijek sve uključiti, ali ja ipak vjerujem da smo uspjeli doći do jednog dobrog i čitljivog izvješća i ja ne vjerujem da e, ne vjerujem da bi bilo e, dobro i korisno odlagati glasanje i zato e, obzirom na da smo već izgubili jako mnogo vremena ja bih molila da ne odlažemo ovo glasanje. Mi smo na vrlo objektivan način pokušali uključiti sve amandmane i ponavljam radi se o izvješću na vlastitu inicijativu, a ne o zakonodavnom izvješću i zato vas molim da sada to e, ne odlažemo. Hvala lijepa. Dziękuję. Nie chcę otwierać dyskusji, niemniej pani poseł zgłosiła się. Bardzo proszę, krótko. Hvala lijepa. Sad nećemo o tome raspravljati, ali gospođa Müller se javila za riječ. E, ja želim zahvaliti gospođi Köstinga na izvrsno odrađenom poslu na ovom izvješću. To je doista bilo izvrsno i vrlo uravnoteženo i posljednjih tjedana smo doista intenzivno na tome radili i e, na iznalaženju dobrih kompromisa. Više puta smo se sastali, intenzivno smo obradili sve uložene amandmane i zato je ovo što sada imamo doista sveobuhvatno i uravnoteženo i e, ja vas molim da sada ne odgađamo to glasanje nego da sutra glasamo mi smo spremni za to mislim da smo uključili e, veliki broj uloženih amandmana i neke stvari koje nismo baš e, rado progutali smo progutali ja vas molim da ne odgađamo glasanje dame i gospodo dakle sutra e, naš sastanak počinje raspravom sa povjerenikom Hoganom, dakle bit ćemo svi nazočni e, i potom bismo mogli, dakle još prije E, razmjene mišljenja sa povjerenikom mogli bismo održati to glasanje. Gospođa Krstinga još jednom, imam samo jedno pitanje u vezi sa postupkom. Da li bilo tko na bilo kojem sastanku može zatražiti odlaganje e, takvog termina za glasanje? Ja vjerujem da smo mi već svi jako dugo e, i tekako dobro informirani o svim terminima i rokovima i doista ne razumijem zašto bismo sada još jednom trebali glasati o tome hoćemo li sutra glasati jer doista smo sve do sada odradili u predviđenim rokovima i tajništvo je odradilo odličan posao i ne vjerujem da e, ćemo ista postići time ako se to sada odlaže na četvrtak mislim da smo doista da spremni za sutrašnje glasanje Hvala lijepa. Možda i tajništvo želi uzeti riječ? Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dakle, u vezi s ovim što je rekla gospođa Köstinger, e, na temelju e, stavka 194 predviđeno je da se može zatražiti e, takvo odlaganje ako još e, dva zastupnika to podržavaju međutim e, mi smo sad proveli taj postupak i na kraju krajeva sutra točno u 9 ćemo glasati o ovom izvješću. Gospođo Neuhel, ne želite riječ u redu, onda smo time E, završili e, sa time. Želim vam zahvaliti, čuli smo e, mišljenja u vezi s time i sada prelazimo na točku pet dnevnog reda. Prezentacija komisije o bakteriji Xylella fastidiosa. molim predstavnika komisije da uzme riječ, ali želim vas zamoliti da budete kratki jer mnogo informacija smo već dobili od e, povjerenika pa vas molim ako je moguće da budete kratki da nam date samo jedno kratko objašnjenje. Tko želi riječ od e, predstavnika komisije? Izvolite. E, gospodin povjerenik je već po, skrenuo vašu pozornost na ovu bolest. Vidjeli smo i nekoliko E, slika u ovoj PowerPoint prezentaciji na tu temu. E, po prvi put je ta e, bakterija se pojavila u Europi u južnoj Italiji, u Apuliji. Apulija je to, Italija je o tome obavijestila u listopadu 2013. obavijestila komisiju E, to je bio prvi potvrđeni slučaj e, oboljenja u Europskoj uniji. U veljači 2014. smo razgovarali o mjerama koje ćemo poduzeti, a potom smo to dopunili u srpnju 2014. i te mjere znače da smo uveli ograničenja što se tiče trgovine i e, na, naloženo je uklanjanje svih oboljelih biljaka i to na temelju uputa koje smo dobili od EFSE. Komisija je e, provela dvije kontrole, posljednja je bila u e, sudenom 2014. i Time je nažalost potvrđeno da se situacija dramatično pogoršala od veljače 2014. Naše mjere su usmjerene e, iskorjenjivanju te bolesti. E, mi se fokusiramo na ograničavanje bolesti na e, područje koje je već zahvaćeno. Pogođena su stabla maslina i ona, ta koja su bila pogođena su uklonjena. Italija je prijavila još jedno izbijanje bolosti izvan područja gdje je prvo e, bila primjećena bolest i to područje je sada ograničeno. Radi se o provinciji Brindizi Dakle, to pokazuje da se bolest kreće izvan područja gdje se prvotno pojavila. U prvom e, izvješću EFSE, e, a drugo je objavljeno 2015. E, naveden je popis biljaka koje mogu biti pogođene, a među njima su i citrusi i vinova loza, a ukupno negdje oko 200 biljnih vrsta što je mnogo veći broj nego što smo e, obuhvatili prvotnim mjerama koje smo donijeli. Također e, bolest e, u EU još nije ustanovljena niti na citrusima, niti na vinove lozi. ali broj pojava, broj biljaka koje su pogođene e, u Apuliji raste. Dakle, e, osigurana su i značajna financijska sredstva za borbu protiv ove bolesti, ali što se tiče rezultata, upitno je hoće li ta sredstva biti dovoljna da se spriječi dalje širenje bolesti. E, trenutno smo u stalnom kontaktu sa talijanskim vlastima i pokušavamo naći najbolji način kako e, dalje nastaviti sa borbom protiv e, ove bolesti. Imali smo tri sastanka sa predstavnicima talijanskih vlasti. Na temelju novih e, nalaza i novog mišljenja EFSE mi trenutno razmatramo, radimo reviziju mjera. Mogu vas uvjeriti da je popis e, biljaka koje e, biljaka koje mogu biti potencijalno ugrožene e, signifikantno povećana broj biljaka je signifikantno povećan dakle mi ćemo dalje jačati ograničenja kretanja e, i trgovine sa pogođenim zonama, regijama i nadalje ćemo primjenjivati načelo predostrožnosti. Predviđeno je da se e, održe tehničke konzultacije sa zemljama članicama koncem ovog tjedna, ovisno o rezultatu tih razgovora e, imat ćemo dalje razgovore unutar komisije i očekujemo da će u travnju e, nadležni odbor glasati o tim mjerama koje, predlaže, koje su predložene. E, vremenska ograničenja e, se tiču s jedne strane istraživanja, Povjereni Kadriju Kajtis je zamolio da se Xilela stavi na, jako visoko na popis prioriteta, Ksilela će se smatrati dakle prioritetnim e, problemom. E, postavljeno je pitanje što se tiče kompenzacija, odšteta. E, naše trenutno zakonodavstvo ne dopušta da kompenziramo, da isplaćujemo poljoprivrednicima odštete za uklanjanje e, stabala, nemamo za to predviđena financijska e, financijske instrumente. E, ja sad stojim na raspolaganju ako imate pitanja. Izvolite. Hvala. Hvala lijepa, siguran sam da će biti dosta pitanja. Sedam ljudi imam na popisu koji su se javili za riječ. Molim vas budite kratki, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ksilela fastidioza je nešto što e, je problem već od 2012. i problem postaje sve ozbiljniji. ja sam bila na jednoj konferenciji gdje su se sastali europski stručnjaci e, kako bi razgovarali o ovoj temi i ja sam e, vrlo zabrinuta. Ta bakterija je već izazvala velike probleme u Italiji. Naravno prijeti da se proširi na druge mediteranske zemlje. Evo sad ovdje raspravljamo o tome u 2015. jer zapravo je do sada premalo učinjeno u borbi protiv te bakterije. Razlog zašto se bakterija širi je što, je nismo, što borba protiv nje nije bila onakva kakva je trebala biti. Između 2000. i 2007. 150 milijuna biljaka je uveženo to su bile vrste, biljne vrste iz zemlje e, zemalja u kojima postoji ova e, zaraza dakle e, mislim da treba pripremiti popise zemalja gdje postoji postoji izvori zaraze kako bi se prestalo uvoziti biljni materijal zemalja i kako bi se prestale širiti zaraze iz njih Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Ovo je već tko zna koji e, problem po redu e, koji je posljedica biljnog materijala uveženog u Europsku uniju. E, za vrijeme prošlog saziva Europskog parlamenta imali smo također jedno izvješće na tu temu, imali smo rasprave. I ja sam ukazao na ozbiljne nedostatke u trenutnom e, režimu kontrola. Mi nismo dovoljno zaštićeni od ulaska novih štetnih organizama iz e, trećih zemalja i a e, komisija nema nikakve e, prijedloge za reforme. E, potreban nam je jedan režim, preventivni režim koji bi bio kompatibilan sa međunarodnim konvencijama o zaštiti bilja kako svjetske zdravstvene organizacije tako i drugih. Imam pitanje za komisiju. Pretpostavljam da komisija razmišlja o sljedećem koraku koji će učiniti, ali nisu li potrebne neke izmjene u našoj dosadašnjoj strategiji? Što se tiče kompenzacija, kako komisija e, e, kako se komisija kani nositi sa ksilelom fastidiozom e, s obzirom i na druge nametnike koji napadaju masline tehnička sredstva za borbu protiv tih bolesti, obzirom da su aminijovi fosfati zabranjeni, e, su e, nedostatni. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa, želim e, zahvaliti komisiji na ovom objašnjenju. Dio moje izborne jedinice je pogođen ne zbog maslina, nego čini se da se bakterija prenijela i na vinovu lozu. E, na svu sreću radi, mi smo otok, pa je situacija donekle pod kontrolom. Međutim, kad smo suočeni sa ovakvom situacijom, potrebna je brza akcija. Da li imate jedan vremenski plan sljedećih koraka koji će se poduzeti? Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kolega, kolega Rant je već e, rekao neke važne stvari. Ja sam također iz Andaluzije. Naša regija je puna maslina i maslinarstvo je vrlo važno za gospodarstvo Andaluzije. Dakle, mi smo vrlo zabrinuti zbog ove situacije. I čini se da se ništa E, dovoljno efikasno ne poduzima za borbu protiv ove bolesti. Očito su mjere koje su dosad e, primjenjene bile nedovoljne. Čini se da je bolest ušla u Europu preko Rotterdamske luke. Mislim da je važno da komisija e, osigura veće kontrole, dakle strožije kontrole u izvisnim lukama koje su točke ulaska za e, bolesti biljaka pomoću uveženog biljnog materijala. Kakve bi implikacije ovo se skupa moglo imati za druge zemlje u budućnosti, gospodin? Gospodin Kaputo, izvolite. Zahvaljujem. Ksilela sada potpuno uništava sektor poljoprivrede u Italiji, posebice u regiji Apuliji. Pažljivo sam slušao ono što je komisija rekla. Međutim, mislim da bismo se bolje trebali koordinirati s državama članicama, jer eh, mnogo smo toga poduzeli u Italiji, komisija mnogo toga poduzela, ali nismo dobro koordinirani. A to vidimo i iz toga što je rekao gospodin povjerenik. Mislim da je problem upravo u fazi kontrole. Slažem se s kolegom Andrewom. Mi moramo ubrzati fazu donošenja odluka unutar komisije. Ja sam to već rekao u drugoj prilici. Jer e, inače e, ćemo doći do toga da će nam pacijent umrijeti, a mi smo doktor koji još uvijek uči. To smo vidjeli na cijelom području Mediterana. Trebamo brzo odlučiti moramo promijeniti zakonodavstvo, moramo imati dugoročne intervencije i moramo brzo intervenirati. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja dolazim iz Apulije, iz područja Salento. Htjela bih reći da se ovdje radi o brzom sušenju masline. Ne radi se o jednostavnoj bolesti koju uzrokuje ksilela. Prošli tjedan povjerenik talijanske vlade za rješavanje ovog problema sastavio je plan koji predviđa 13 milijuna eura i predviđaju se e, iskorjenjivanja orat će se teren, koristit će se insekticidi i imat ćemo dva roka do 33. za voćnjake a 37. E, za ostale površine. Trebamo sve kontrolirati kemijskim sredstvima i moramo od uzročnika osloboditi veliko područje, to je 50 km puta 15. E, tu su još i područja koja su kritičnija. 26. 23. organizirat će se e, rasprava u odboru koji je, kojem je povjereno to pitanje. Ali nismo nikad znanstveno dokazali da ksilijela fastidioza jest jedini uzročnik bolesti koju uzrokuje. Na temelju pravih dokaza koje su, koji su proizašli iz posjete stručnjaka koji su otišli u regiju Salento. Oprostite, ali moram to reći, nismo nikad dokazali da čupanje biljaka nije najbolje rješenje. ja vas molim da proučite ovu situaciju. Tu su i e, druge životinje koje prenose ove E, bolesti. Moramo proučiti situaciju u cijeloj Europi, ne samo u Puli. Moramo znati koji su razlozi te bolesti. Tu postoji i istraga koja je u tijeku u Italiji. Preskočila sam mnogo toga, ali moram vam reći da moramo imati znanstveno istraživanje. Inače, ćemo imati situaciju kao da želimo liječiti sidu e, s metodama za upalu pluća. Mi želimo znati kako trebamo provoditi prevenciju. Dakle, kao prvo znanstvena rigoroznost mora biti prioritet. A kao drugo moramo znati točno koji je uzročnik. Moramo znati i shvatiti to da je situacija teška. Ali talijanska država konkretno djeluje po tom pitanju i to na znanstveni način. Tražimo od komisije znanstvene istraživanja na međunarodnoj razini koja će obuhvaćati sve učilišta, ali i poljoprivrednike koji znaju kako tretirati vlastite površine. Hvala. Zahvaljujem. Shvatili smo kakva je situacija kod vas, zato smo vam dali nešto više vremena e, za izlaganje Svakako bi bilo dobro da prezentirate ta pitanja komisiji u tekstu. Gospodin Ferrante, hvala. Danas govorimo o problemu koji zahvatio mnoge hektare, tisuće hektara u Italiji i u cijelom svijetu. To pokazuje da slobodno kretanje robe može imati katastrofalne posljedice. Radi se o biljci koja je došla iz Kostarike zbog koje se bakterija raširila u Europi. Zahvatila je masline, a sada zahvaća i vinovu lozu. Ne postoji lijek za to, a stručnjaci pokušavaju pronaći rješenje. Predsjedavajući, mislim da je neophodno da zabranimo uvoz biljaka iz područja koja su zaražena. I također moramo osigurati da više ne dođe do e, izmjene e, vinovih čokota. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. čuli smo što su kolege rekli ali ja također želim govoriti o znanstvenom pristupu koji je potreban. Situacija je teška, gospodin to je rekao, rekao je mnogo strasti što se događa u Apuliji. E, znamo da u Apuli imamo masline koje su stare i tisuće godina. Traži se rigoroznost i znanstveni pristup ali ja sam prije govorio o ukrasnim biljkama, a sada su tu zahvaćene i druge biljke. Moramo izbjeći da se sada uvezu druge biljke iz Kostarike. Znanstvena rigornoza o kojoj je govorila gospođa D'Amato E, jako je bitna, a države članice moraju biti koordinirane. Predsjedavajući, bilo bi dobro kod ovakve krize imati isti sustav kao što imamo za zaštitu potrošača. To je REPEX, e, brza izmjena. Jer e, nedostatak brzine je ovdje problem. Na primjer, amonije fosfat. Zašto ne bismo iznimno dali odobrenje za neke lijekove koji su inače zabranjeni kako bismo zaustavili širenje ove bolesti. A naravno komisija treba primijeniti brže mjere, to je jasno. Zahvaljujem. Dame i gospodo, ovo je još jedan primjer toga da moramo izvući zaključak od naše rasprave i jer mi stvaramo zakone. Sada dajem riječ e, predstavniku komisije, gospodinu Flueu. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajući. Čuli smo različita gledišta Jedni su tražili brzu reakciju, drugi su tražili da uzmemo u obzir sve znanstvene informacije. Da započnem s ovim drugim pristupom. Organizacije su nam predložile da uzmemo obzir nove znanstvene informacije koje imaju na raspolaganju u vezi sa ksilelom fastidiozom i općenito sa mikotičnim e, infekcijama. Sada od nas se traži procjena rizika, to traži EFSA, traže se znanstvena mjerila kako bismo ponovno uzeli u obzir znanstvene dokaze. E, naše trenutno poznavanje ksilele možda jest ili nije pravilno, ali svakako trebamo djelovati. Moramo imati jasan hodogram za našu reakciju. Već sam rekao da smo imali prethodnu raspravu s državama članicama u e, regulatornom odboru i na temelju e, nastavka rasprave s komisijom i sa talijanskim vlastima planiramo nove mjere koje će se donijeti do kraja travnja. E, Mnogi su govorili o budućim mjerama koje ćemo planirati. U uvodnoj izjavi rekao sam da ćemo jačati naše mjere. Kao prvo, značajno ćemo povećati područje koje će biti podvrgnuto fitosanitarnim mjerama u Apuliji. Područje će biti mnogo šire i obuhvatit će i druga područja izvan Apulije. E, moram nešto ispraviti što je rečeno. E, povjerenik nije rekao da nije moguće iskorijeniti bolest, nego u ovoj fazi nije moguće iskorijeniti bolest. E, dakle, trebamo ograničiti ovu bolest kako bismo izbjegli daljnje širenje na druge regije Italije i sredozemnog područja i kako bi se bolest e, raširila na druge države članice. Ove mjere e, će predviđati da imamo šire tampon zone i da imamo uklanjanje biljaka. Uklanjanje biljaka vršit će se i u susjednim područjima u prilično širokim tampon zonama. To će obuhvatiti države članice e, koje su u blizini Italije. Neki su govorili o tome da bismo trebali imati rigorozni režim što se tiče uvoza iz trećih zemalja. Želim, vam želim vas podsjetiti na to da u fazi rasprave e, mi smo govorili o revidiranju fitosanitarnog režima u travnju 2014. na plenarnoj sjednici se razgovaralo o tome, o otvorenom sustavu koji je trenutno na snazi. Neke države članice traže restriktivni sustav u vezi s trećim državama. Rasprave su još u tijeku u vijeću. Države članice trenutno traže izbalansirani pristup vezano uz uvoz iz trećih zemalja i traže rješenje za restrikcije uvoza za visikorizične biljke. Moram reći da nije potvrđeno da je bolest ušla kroz Rotterdamsku luku nizozemske nadležne vlasti pronašle su tijekom inspekcijskog nadzora tu bolest. Xylella bila bile prisutna na uvezenim biljkama i na taj način smo pokazali da naš sustav dobro radi. Mislim da sam time odgovorio na većinu vaših pitanja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospodin Bove bih htio riječ, izvolite. Hvala. E, oprostite, predsjedavajući, moj je vlak zakasnio sat vremena, zato sam tek sada došao. Ja sam e, postavio pitanje u 11. mjesecu komisiji u vezi sa ksilelom fastidiozom. Komisija mi je odgovorila da se situacija pogoršava u Francuskoj, posebice na Korzici. Tamo smo otkrili da postoje e, neka stabla i to na velikim površinama, posebice masline e, za ukras koje su zahvaćene. Dakle, Europska unija bi trebala poduzeti drastične mjere kako bi zaustavila širenje bolesti. Mjere moraju biti efikasne. Moramo stvarno ići korak dalje, učiniti isto što je Australije. Dakle, sve biljke podliježu zabrani uvoza. Europska unija bi trebala zabraniti uvoz svih rizičnih proizvoda koje dolaze u Europu. Inače ćemo imati katastrofalnu situaciju. Zahvaljujem, dame i gospodo. Mislim da je, se situacija još uvijek razvija u raznim područjima. Vidimo da su zahvaćene nove biljne vrste. Zato ćemo pitati komisiju da nam da više informacija o tome, možda i na razini cijelog parlamenta. Zato što mi ne znamo trenutno kakav će biti domet ovog problema i zato tražimo od komisije da konstantno prati razvoj situacije. Što se tiče uvoza sjemena i biljaka, također trebamo konstantnu kontrolu. Mm, mislim da je bilo stvarno važno raspraviti o ovoj temi danas. Kao što sam rekao, vratit ćemo se svakako na ovaj problem zato što je on vrlo opasan. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda, a to su veterinarsko-medicinski proizvodi. Govorit ćemo zajedno o točki broj šest i sedam. Već smo govorili o ovim pitanjima u prošlosti. Imali smo prezentacije komisije. Gospodin Andrej Reš održao prezentaciju na našem posljednjem sastanku. A danas ćemo imati raspravu Nadležbor je odbor za e, okoliš, ENVI. Mi trebamo dati naše mišljenje. Gospodin Reš je već govorio prošli put. Sada se moramo vratiti na pitanja. A nakon pitanja zamolit ću zastupnike da uzmu riječ im zamolit ću i tako izvjestitelje za mišljenje da uzmu riječ. E, sada vas pitam imate li pitanja? Gospođo Paulsen, želite li sada uzeti riječ ili nakon rasprave? Sada, izvolite. Izvolite, gospođo Paulsen. Hvala lijepa, ja ću pokušati biti vrlo kratka. Jasno je da Europski parlament je usvojio jednu rezoluciju 2011. gdje smo e, utvrdili da je djelotvornost e, medikamenata, osobito antibiotika, mora biti sačuvana. Također smo naglasili da se moramo angažirati protiv rezistencije na antibiotike, što smo i danas u razgovoru sa e, povjerenikom e, e, dosta puta čuli i rekli. Dakle, ta ideja Europskog parlamenta je uvrštena i u plan rada Europske komisije, ta odlučna, odlučnost da se borimo protiv e, rezistencije na antibiotike je e, obuhvaćena u članku 400 u stavku 450. Ja sam mišljenja da je prijedlog još malo nespretan, e, malo nejasan, nedovoljno precizan i da se još može poboljšati. Ali e, moram zamoliti za podršku i pomoć kad se radi o birokraciji ja e, nisam sposobna nositi se s time, to nije baš moja jača strana. I mislim da bi ovaj prijedlog trebalo pojednostaviti i pojasniti osobito kako bi se mogla, e, moglo potaknuti e, daljnja istraživanja i pronalaženje novih medikamenata. Branša, e, e, sektor medikamenata za životinje je mnogo kompliciraniji nego sektor medikamenata za ljude. E, veliki je broj životinskih vrsta, za svaku treba e, posebno vršiti istraživanja koja su međutim e, zbog toga višestruko skuplja, a potencijalna dobit je daleko manja, tako da to ima utjecaja na spremnost farmaceutske industrije da radi ta istraživanja veterinar koji ima jednaku stručnost i kompetenciju kao i liječnik e, humane medicine mora se koncentrirati na prodaju lijek je liječnik je dobro plaćen za svoj rad i jednako i to bi jednako tako moralo biti slučaj i kod veterinara. Oni ne smije se dopustiti da se veterinari pretvore u prodavače lijekova za životinje. To je važno. Ono što još tu nedostaje je jedna definicija. Ali o tome e, možemo razgovarati kasnije u okviru rasprave kad čujemo i druge prijedloge. Ja smatram da je vrlo važno da pojednostavimo ovaj prijedlog i da se složimo o jednoj dobroj, dobrom, preciznom e, i jakom zakonu kad je riječ o borbi protiv e, rezistencije na antibiotike. Hvala lijepa želim vas informirati da ćemo 16. travnja imat ćemo opsežnu raspravu na tu temu, a danas se samo želimo koncentrirati na ovo što je navedeno u dnevnom redu. Hvala lijepa. Hvala. Ovo je uredba koja uređuje upotrebu proizvoda za veterinu i u humanoj medicini. Ja ću se nadovezati na kolegicu Polsen koja se bavi veterinarskim e, lijekovima, a ja sam nadležan za drugi dio. I tu sam e, izvjestitelj za mišljenje. želim iznijeti nekoliko komentara. Prijedlog mijenja ovlasti Europske komisije u odnosu na Lisabonski ugovor, naročito kada je riječ o komitologiji, koja se izmijenila kao posljedica uvođenja Lisabonskog ugovora. Ovaj prijedlog, međutim, donosi izmjene i dopune koje nisu povezane sa novom uredbom o veterinarskim lijekovima ni sa punskim ugovorom. Dakle, izlazi izvan okvira koji je zadala Europska komisija, a ne obrazložava se promjena područja primjene. Tu se naročito tiče ukidanja ovlasti vijeća u vezi sa naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove za izdavanje dopuštenja, za stavljanje u, propis, e, u promet, e, registraciju i sve ono što je ostalo navedeno u uredbama. Dakle, to je utvrđeno člankom 70. u kojem se navodi da komisija određuje naknade i to provedbenim aktima. Ja to smatram neprikladnim. Određeni broj zemalja članica je također izjavio da imaju nedoumice u vezi sa ovim prijenosom ovlasti, no to nije samo tehnički amandman, odnosno izmjena i dopuna, jer se upriče u ovlasti prenošenja ovlasti između agencije i zemalja članica. U članku 140. nova uredba pridaje odboru Europske agencije za lijekove nove ovlasti u procjeni stručnosti novog odbora za ocjenjivanje proizvoda u veterini koju predlaže komisija. Ja imam dosta dugačko mišljenje, no kada bih to trebao sažeti, rekao bih da ova uredba koja uspostavlja Europsku agencija za lijekove i određuje njezine nadležnosti, također određuje i njezin način financiranja, odnosno proračun. Mislim da se o tome može raspravljati i dalje pregovarati, no smatram da također to zahtjeva velike izmjene. O tome bih mogao razgovarati sa izvjestiteljima iz Sjene, ali najveći prigovor odnosi se na članak 70, što je zapravo i najvažniji aspekt ove Dame i gospodo, Petro zastupnika se javilo za riječ. Molit ću svakoga da se pridržava granice od jedne minute, jer ćemo 16. travnja imati puniju raspravu o tome, a sada možete samo postaviti pitanja kako bismo se onda naista vratili idući puta. gospodin Hausner. Ja, ganz kurz. E, Biću vrlo kratak. U prijedlogu komisije se premalo vodi računa o alternativnim sredstvima zašto metafilaksa kao problem nije dovoljno obrađena kao što sam već rekao dvije trećine antibiotike koji se upotrebljavaju upotrebljavaju se u uzgoju životinja jasno je da to treba smanjiti i pitanje komisije glasi zašto nema plana za to smanjenje je li cilj ovog prijedloga e, usmjeren samo na to da se ubrza davanje odobrenja za stavljanje novih antibiotika na tržište ili je e, njime potrebno i reducirati dosadašnju upotrebu antibiotika. Hvala gospodine Agne. Ovo je čisto ovo je čisto tehničko pitanje. Razgovaramo li o uredbi o veterinarskim lijekovima ili o uredbi o zdravlju životinja ili i o jednom i drugom? Molio bih gospođu Polsen da mi to pojasni. Dziękuję pan poseł Federlej. Hvala gospodin Federlej. Hvala lijepa. Ja možda mogu odgovoriti na to pitanje te dvije teme su povezane, njima se može skupa e, diskutirati, međutim za jedno je nadležna gospođa Paulsen, za drugo ne. na sljedećem sastanku ćemo imati dulju raspravu o tome. Sigurno postoji razlika između preventivne upotrebe antibiotika i upotrebe za liječenje. Mene zanima kako izvjestitelji to, e, kako izvjestitelji gledaju na to i kako se to jedno s drugim može uskladiti. Hvala gospodin Kaputo. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Naravno, obzirom da ćemo imati sastanak 16. travnja, neću duljiti želim samo istaknuti ono što sam prepoznao kao neke kritične aspekte. Kada je riječ o predmetu o veterinarskim lijekovima, uz ono što sam rekao prije kada govorimo o pitanju otpornosti na antibiotike, evo, mislim da treba bolje razjasniti pitanje postupak izdav postupka izdavanja dozvola što smatram da treba pojednostavniti kao što treba i bolje odrediti razdoblje čuvanja tehničke dokumentacije koje može trajati i do 18 godina, a to bi moglo omogućiti nekima i prevladavanje na tržištu. I drugi problem je pitanje označavanja. Evo tu požurujem zato jer komisija predviđa samo sedam e, oblika iznošenja informacija, ali ja smatram da li iz razloga transparentnosti, ali također i iz razloga informiranja potrošača trebali bismo tu ubaciti i dodatne informacije i također trebamo veću pozornost posvetiti online prodaje lijekova koju treba bolje urediti. Kada je riječ o posljednjoj točki, odnosno osnivanju Europske agencije za lijekove, tu pozdravljam činjenicu da se područje veterinarske medicine razdvaja od humane medicine, no nadam se da će jedno i drugo stupiti na snagu što prije. Hvala vam lijepa. Gospodin Tarabella. Evo, neću duljiti, dakle, kao što smo čuli, imat ćemo raspravu 16. travnja, no kada je riječ e, o otpornosti na antimikrobike, gospođa Grostet, e, koja je izvjestiteljica za to pitanje, to i pozdravlja, odnosno pozdravlja činjenicu da bi se veterinarima moglo omogućiti da propisuju lijekove. Lijek, e, naravno, se treba dati što prije kako bi bio što učinkovitiji, no u poljoprivredi, Odnosno, ako se propisivanje razdoji od distribucije lijekova, to bi dovelo do većeg širenja epidemija, zato jer antibiotike treba dati što prije. Ono što je rekla izvjestiteljica o veterinarima čini mi se malo uskogrudnim, no kada je riječ o krmivu koje sadrži antibiotike, to je doista važan predmet, naročito ako želimo smanjiti otpornost na antimikrobike. Dakle, treba smanjiti tako krmivo za životinje, bilo u peradarstvu ili u stočarstvu, jer ako postoje to antibiotici u krmivu, onda to povećava i otpornost. Hvala. Gospođa Garcia. Hvala, gospodine predsjedavajući. Htjela sam reći da se u načelu slažem s onime što je rekla izvjestiteljica. Čudi me prijedlog da se dopusti veterinarima da prodaju veterinarske lijekove. Možda postoje dobri razlozi za to, ali to me malo čudi. Čini mi se da je to nešto što upada u oči. Gospođo Paulsen, Zanima me vaše mišljenje o definiciji profilakse, metafilakse i druge metodologije. Ne smatrate li da bi bilo bolje da se to ugradi u uredbu o veterinarskim lijekovima, a ne o krmivima, zato jer se putem krmiva antibiotici daju na drugi način. Mi smatramo da bi trebalo dobiti ugrađenu uredbu o veterinarskim lijekovima. Dakle, te definicije treba ugraditi tu uredbu, a ne o krmivo obogaćenjem lijekovima. I još nešto za kraj. Dakle, postoje različiti načini unošenja lijekova i upravljanja istim. I usklađivanje će zahtjevati određene napore, no ako se budemo držali određenih pravila, morat ćemo se i držati do kraja, jer ćemo imati, inati, inače imati tešku situaciju. Hvala. Koliko čujem, izvjestitelji su si zapisali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 Kada je riječ o mišljenju gospođe Polsen, postoje novi lijekovi u veterini i trebamo im otvoriti put. Dakle, potrebno nam je manje birokracije i pojednostavljanje postupka za izdavanje dozvole. Zatim, ulaganja u istraživanje su nam potrebna i sa time treba povezati određene prednosti, odnosno razvoj novih antibiotika treba biti prioritet, naročito radi dobrobiti i zaštite zdravlja životinja, zato jer, ponavljam, postoji taj ogroman problem otpornosti na antibiotike. Pan, bardzo krótko, panie Gospodin Reš, evo samo kratko, molim vas, dvije do tri minute. Hvala na ovoj zanimljivoj raspravi i hvala izvjestiteljici. Naravno da pokušavamo smanjiti birokratsko opterećenje i postoji niz odredaba u tom pravcu koje pokazuju naše namjere i rado ću o tome govoriti u narednoj raspravi. Ovaj prijedlog je vrlo složen zato jer želimo urediti sve propise koji nam mogu pomoći u rješavanju ovog važnog pitanja javnog zdravlja, a i zdravlja životinja. Također nastojimo unaprijediti istraživanje i razvoj i kao što ste vidjeli proširili smo i primjenu odredaba o zaštiti podataka koje će omogućiti onima koji razvijaju nove lijekove pravo inicijative na razvoj novih lijekova. Naravno, teško pitanje je upravo ono koje je vezano uz propisivanje veterinarskih lijekova od strane veterinara. Trebamo naći pravo rješenje koje će im omogućiti da izdaju recepte, ali to se mora uklopiti i u širu sliku otpornosti na antibiotike i rješavanja tog problema i neke zemlje članice su pokazale spremnost da ustroje jedan takav sustav u kojem će propisivanje takvih lijekova i praćenje propisivanja biti usko povezano. Kada je riječ o pitanju koje je postavio gospodin Počak, želim ga uputiti na odluku suda u kojoj se upućuje na e, slučaj Agencije za kemijske tvari kada je riječ o naknadama što prepušta kontrolu zemljama članicama i vijeću. Dakle, komisija pokreće cijeli postupak i prijedlog, ali na kraju o tome odlučuju u vijeću zemlje članice. I na kraju razradili smo nove propise o naknadama za farmakovigilanciju i o tome se dogovaraju sve tri institucije. Kada je riječ o prodaje putem interneta, To iziskuje našu pozornost, ali također vjerujemo da ako to bude bolje uređeno, onda će to povećati dostupnost lijekova krajnjim korisnicima i ako to bude ispravno uređeno, nadamo se da će se ti propisi i uredno provoditi, no naravno to treba nadzirati i naravno urediti sve dijelove tog sustava. I na kraju da spomenem eh, plan za suzbijanje otpornosti na antibiotike. Imamo akcijski plan u 12 točaka koji komisija sada provodi u suradnji sa zemljama članicama, sa EFSOM, EMOM i ECDC-om u pitanju i eh, zdravlja ljudi i životinja. Kao što znate, to je akcijski plan, ali treba s time usporediti i druge mjere koje sada provodimo, jer naravno da treba uskladiti i humanu medicinu i veterinu i distribucijske kanale i jedinočno na taj način biti uspješni. Sada nekoliko riječi o profilaksi i metafilaksi. O tome se razgovaralo i u odboru za veterinarsku medicinu koji nastoje razraditi smjernice, ali ovo sada nije tema za ovu raspravu. Hvala lijepa. Želim zahvaliti svim predstavnicima komisije i kao što sam rekao, ovoj temi ćemo se vratiti 16. travnja. Rok za podnošenje amandmana je 24. travnja, dakle još imamo dovoljno vremena za sve pripremne radnje. Naravno, to vrijedi za oba izvješća. A naravno, možete uputiti svoja pitanja i komisiji. A sada prelazimo na osmu točku na dnevnom redu, a to je zdravlje životinja. Izvjestiteljica je gospođa Paulsen. Znam koliko se tu događa, gospođo Paulsen, u ovome predmetu. Upoznati smo s vašim radom. Znamo da se redovno održavaju trijalozi. Dakle, Molit ćemo vas da nas samo kratko informirate o svemu, o tekućim događajima i o napredovanju vašeg rada. Hvala vam na obavljenom poslu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mogu reći da smo u vrlo kratkom vremenu ostvarili fantastičan napredak. Ja sam bila izvjestiteljica kod mnogih teških e, zakonodavnih pitanja proteklih godina i mogu reći da još nikad nisam doživjela ovako dobar napredak kod ovako komplicirane problematike naše osoblje, ne samo e, i, i od strane parlamenta i komisije e, je jako dobro surađivalo i kod većine točaka gdje se u prvom čitanju e, gdje u prvom čitanju bilo problema, većina tih e, točaka će sada proći. To je doista fascinantno. proli smo dva trijaloga e, i ja sam relativno sigurna da ćemo na trećem i četvrtom terminu uspjeti završiti sa radom. Naravno ima još malih nekih točaka u vezi sa delegiranim aktima i tako dalje gdje još ima nekih poteškoća, međutim ja mislim da ćemo uspjeći doći do kompromisa, a kada e, to uspijemo, onda ću vas ponovo izvijestiti. Ako neko ima konkretnih pitanja, izvolite stojim na spolaganju. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, e, zastupnice. Želimo vam e, i dalje puno uspjeha. Ako ima pitanja, izvolite, možete tražiti riječ iako vas ne želim baš e, jako ohrabrivati da dignete ruku i tražite riječ. Izgleda da nema nikoga ko želi uzeti riječ. U redu onda zahvaljujemo izvjestiteljici na informacijama. Time završavamo ovaj sastanak. E, sutra u devet e, dolazi gospodin povjerenik. Molim vas da svi budete E, točni kako bismo mogli potrošiti 15 minuta na ono o čemu smo već govorili, da, odnosno e, na glasanje. Dakle, molim vas budite ovdje već u devet, a sada molim koordinatore da ostanu u dvorani, a ostale zastupnike i e, sve ostale osobe koje nisu koordinatore,